I prije nego pređemo na sljedeću raspravu, želim vas obavijestiti o tome da je klub FD tražio zamjenu, novo imenovanje u dva parlamentarna odbora. Popis tih imenovanja i zamjena bit će u zapisniku sa ovog zasjedanja. Te zamjene ćemo smatrati svojim ukoliko ne bude prigovora u trenutku usvajanja zapisnika. Sad možemo preći na sljedeću točku dnevnog reda.